Hvala lijepo povjerenice Bjenkovska. S time smo ovu raspravu završili. Protokol ovom današnjem danu će biti do sljedećeg sastanka stavljen na raspolaganje i ako nemate ništa, nikakvih